dnevnog reda. Izvješće gospođe Kaufman, jedinstveni obrazac za vize. Za početak rasprave pozivam gospođu Kaufman da nam se obrati u trajanju četiri minute. Hvala lijepa, gospođo povjerenice dame i gospode. Od 1995. postoji jedno zajedničko utvrđivanje i oblikovanje viza i viznih naljepnica u Europi. Unatoč uvođenju elektronskog sustava za izdavanje vize i dalje su potrebni dokumenti sa u papirnatom obliku. Jer ne mogu svi dokumenti, nisu svi elektronski registrirani. A bez pristupa, recimo, elektronskoj provjeri, moraju naši službenici na graničnim prijelazima u svakom trenutku, iako nemaju pristup elektronskom E, mogućnostima i sredstvima moći provjeriti vizu. A zato je potrebno da to bude kompletno unificirano. Međutim, taj postojeći sigurnosni sustav i zaštitna obilježje su već 20 godina stari samo dva puta su poboljšavani i izmijenjeni u međuvremenu. Stručnjaci su nam jasno kazali da trenutna zaštitna obilježja, sigurnosna obilježja više ne odgovaraju potrebnim standardima. Drugim riječima, vizne naljepnice Evropske unije jednostavno više nisu dovoljno sigurne i zadnje vrijeme su se pojavili vrlo kvalitetne lažnjaci i falsifikati, dakle krivotvore, vine. Tu moramo nešto učiniti. Mi smo dali zeleno svjetlo za jedan novi dizajn europskih viznih naljepnica koje će zemlje članice morati obvezujuće uvesti. E, stručna skupina Europske kominije je proteklih godina razradila to tehničko usklađivanje. Novi postupci tiska kao i više i puno kompliciranih detalja kod sigurnosnih zaštitnih obilježje će otežati život falsifikatorima. Evo nekoliko primjera. Neke, recimo, naše zaštitne sigurnosne obilježje su se mogla prije izrezati, međutim sada to više neće biti moguće jer će se nalaziti u sredini vizne naljepnice i biti na druge načine osigurane. Komisija je u lipnju iznijela svoj prijedlog, a moje izvješće je u veljači 2016. Libe odbor usvojio sa uvjerljivom većinom. U travnju ove godine smo mogli napokon doći do usuglašavanja u našim pregovorima s vijećem. I jako, jako mi je drago da prije svega da smo našli jedno pravno, sigurno rješenje koje će omogućiti sudjelovanje i Irskoj, iako Irska nije izravno članica šengenskog prostora. Međutim, želim isto e, reći još nešto što bih volila da se dogodilo, a nije, a to da bude kraće prijelazno razdoblje u kojem zemlje članice mogu koristiti stare naljepnice. Naravno, natječaj, izrada i onda distribucija tih naljepnica u našim konzularnim predstavništima diljem svijeta, to sve naravno tre, zato treba vremena i treba nam jedan tranzicijski period. Međutim, mislim da je ovaj rok od 15 mjeseci kako je sada navedeno, da je to malo predugo i da je to stvarno na krajnja granica koju smo još mogli prihvatiti. Prema tome, ostaje na nama da se samo još možemo nadati da zemlje članice neće koristiti taj maksimalni rok rok, nego da će tu pravnu prazninu ispuniti prije i da će prije krenuti na primjenu novih naljepnica. Inače, na kraju se želim zahvaliti još srdačno svim izvjestiteljima u sjeni i svim ostalim kolegama koji su surađivali na ovom izvješću, kao i komisiji, kao i malteškom predsjedanju jer e, mislim da ovaj dogovor koji smo postigli nakon naših pregovora, on najbolje pokazuje da zajednički želimo povećati razinu sigurnosti u Europi, a to je već jedan jako bitan prvi korak. Hvala vam puno. Hvala, gospođo Kaufman. A sada povjerenica Malmström ima riječ. Hvala. Dakle, Počela bih i ja zapravo zahvalom izvestiteljici gospođi Kaufman kao izvjestiteljima u Snijeni na svemu što su odradili. Naravno, to je bio dugi proces, ali vrlo važan proces. Osigurati sigurnost putovanja i identitet ratifikacijskih dokumenata jako, jako važno u, borbu, u povećanju naše sigurnosti, u zaštiti naših granica, osiguranju unutarnje sigurnosti naravno i upravljanju migracijskim tokovima. Tako da ovaj, smo, pozdravljamo apsolutno ovaj dogovor o novom viznom formatu. To sve zahtjeva, kao što znamo, falsifikati koji su se pokazali i naš brz i zajednički odgovor. 2015. je komisija reagirala i izašla sa jednim prijedlogom za jednim e, i zahtjevom za jednim sigurnim etiketom, viznom etiketom. To je naravno trebalo sa jednom većim i jačim sigurnosnim obilježjima spriječiti ovo krivotvorenje do kojeg je došlo. Naravno, to je jedan dio samo jednog šireg pristupa gdje ćemo mi osigurati i zaštititi više sve identifikacijske dokumente kao što su recimo putovnice, osobne karte ili kartice u kojima se vidi primjerice dozvola boravka ili rada i spriječiti naravno tu falsifikate. E, mislimo da je ovo što se sad dogodilo, kao što je rekla izvjestiteljica, već odavno trebalo učiniti, jer se 20 godina gotovo ništa nije napravilo. Prema tome, uvođenje ove jednoobrazne, jedinstvene biznog obrazca će povećati našu unutarnju sigurnost i spriječit će dogod sljedećih godina sve falsifikatora i slažemo se, kao što je rekla gospođa Kaufman, da to treba ubrzati provedbu. Hvala lijepo, a sada u, u odbora za pravna pitanja, gospodin Džambaski, izvolite. Hvala lijepo kolege, gospođo povjerenice. Kao osoba koja je bila zadužena za ovaj dosje u, ime odbora Jurija, želimo svima zahvaliti koji su na tome radili ovo doba terorizma i kada je sigurnost na svim mogućim razinama ugrožena, trebalo je ovdje učiniti ovaj veliki korak. Dakle, ovaj novi jedinstveni vizni obrazac je apsolutno korak u pravom smjeru. Proteklih godina znamo da je došlo do povećanja e, broja i vrsti različitih krivotvorenja naših europskih viznih naljepnica. Krivotvoritelji su postojali sve, sve in maštovitiji i sposobniji i s time se moramo pozabaviti. Mm, evropski građani su već e, ugrožene terorističkim napadima, a postoji još opasnost onda dodana ako dolaze ljudi sa krivotvorenim dokumentima u Europu. Prema tome stanje se mora popraviti, zato je važno i ovo što činimo, ovaj jedinstveni obrazac viza, pravi je korak, naravno treba ojačati i granične kontrole. Hvala lijepo, a sada prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Gospodin Koelja na dvije i pol minute. Hvala lijepo predsjedavajuća povjerenice, kolege. Odmah da započnem sa zahvalom i čestitkama gospođe Kaufmana na ovom odlično određenom poslu, ovom izvješću i isto tako mojim kolegama koji su bili izvjestitelji u Sjenama. 1995. kad smo uveli jedan prvi jedinstveni obrazac za vize, mi smo uveli E, to sa sve zemlje koje su bile u šengenskom sporazumu prvo. Međutim, to se naravno i dalje proširilo, jer jedinstveni vizni obrazac je vrlo bitan za osiguranje naše slobode kretanja. I nadamo se za šengensko područje i za vanjske granice, ili da govorimo pravno, to još uvijek ostaju nacionalne granice, u praksi to zapravo predstavlja evropske granice, vanjske šengenske granice. I tu moramo osigurati, osiguravanje tih granica spada u, evropske, evropsku politiku i to je naš prioritet. Mislimo da te evropske politike trebaju mirno i glatko se odvijati i povećati povjerenje među zemljama članicama, ali i građana u nas. Schengenski sporazum, e, zajedničko upravljanje vanjskim granicama, suradnja i ugovor o jedinstvenoj migracijskoj, azilnoj i viznoj politici. To su sve bitni elementi te politike. I vrlo je zanimljivo primijetiti da je Irska, koja nije šengenska država, želi sudjelovati u ovom. E, što samo pokazuje da zemlje koje su rekle da je bolje biti izvan Schengena, kada su vidjeli da stvari postaju ozbiljne, žele ipak e, se isto ukrcati na zajednički brod. Pogotovo kad trebamo riješiti problem legalnih migracija. Proteklih godina smo vidjeli recimo porast velikih, veliki porast krivotvorenih viza i viznih naljepnica, što je stvorilo dodatne probleme na granicama. Prema tome, prijedlog kojeg je sastavila pravne službe vijeća i komisije, hvala im na tome jer je krajno vrijeme bilo za to i naravno hvala izvjestiteljici Kaufman još jedan puta, kao i potpori komisije i napokon uz sve to možemo to napokon ovaj prijedlog usvojiti i na taj način osigurati svoje granice. Sada gospođa Kinići. Grazie. Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Želim zahvaliti gospodinu Kaufmanu i svim izvjestiteljima u sjeni na uloženim naporima u radu na ovom predmetu o kojem danas razgovaramo i koji se izgleda tiče sigurnosti naših građana. Jedinstveni obrazac za vize koji se primjenjuje u posljednjih 20 godina predstavlja temeljan instrument za ostvarenje jedne od temeljnih e, sloboda unutarnjeg tržišta, odnosno e, sve četiri slobode kretanja. No, tijekom ovog vremena vidjeli smo da je došlo do prijevara u vezi sa vizama i krivotvorenja viza u različitim zemljama članicama i zbog toga treba djelovati kako bismo poboljšali sigurnost naših građana uvođenjem novog e, viznog obrasca koji će biti sigurniji i tehnološki bolje odgovarati na izazove koji su se pojavili u vezi sa prethodnim modelima. Treba nam jasan odgovor Unije na krivotvorenje dokumenata što je još potrebnije nakon povećanja zahtjeva za vizama koji su zabilježeni i nakon pojave jačih migracijskih tokova. Primjena ovog jedinstvenog modela mora imati i bolje sigurnosne značajke e, kako bi e, naljepnica bila sigurnija i spriječilo se njezino krivotvorenje, čime ćemo također i spriječiti ilegalnu imigraciju i one e, pojave koje uključuju građane koji dulje borave na našem teritoriju od rokova predviđenih zakonom ili vizama. Također znamo da krivotvorenje viza je vrlo osjetljivo pitanje i Oko njega se e, vrte interesi i djelovanje organiziranog kriminala koji na taj način e, podupire i terorističke organizacije.

na dvije minute, uh, <clears throat> povjerenice, dragi kolege. E, moj klub e, zastupnika e, zadovoljan je što će se ovaj novi prijedlog načiniti i zaista čestitamo izvjestiteljici na dobrom radu. Ima velik broj falsifikata naljepnica za vize i zbog toga su stručnjaci smatrali da e, tu nešto treba napraviti. Nakon što su analizirali situaciju, predložili su nekoliko poboljšanja i mi ih u potpunosti podržavamo. Ipak, dvi, žalimo zbog dvije stvari. E, tranzicijski period od 15 mjeseci dovoljno je dugačak, predugačak je, a drugo žalimo što je radi pravnog spora sve ovo trajalo mjesecima i drago nam je da smo našli rješenje i naročito što je Irska ostala dio ovog zajedničkog formata. Ipak, e, iskoristit ću ovu priliku i da se obratim komisiji e, preko vas povjerenice. Uključivanje nacionalnih viza u sustavu, jedinstvenom sustavu viza bi također bilo dobro kako bi se borilo protiv falsifikata i e, kako bi to bilo bolje za sigurniji prelazak granica. A drugo, ne mislite li da je konačno došlo vrijeme da imamo i jedinstveni model osobnih iskaznica? Pa nije li čudno da stranci koji dolaze u Europsku uniju imaju jedinstveni format njihovih iskaznica, dok je građani Europske unije još uvijek imaju različite, što znači da naši e, pripadnici e, postrojbi javnog reda i mira imaju 27 različitih e, obrazaca koje moraju poznavati. To samo olakšava kriminalcima posao. Dakle, kada će povjerenice komisija dati još jedan ozbiljan prijedlog. Gospođa Valero na dvije minute. Hvala lijepo. Ja bih počela prvo s tim da se zahvalim gospođi Kaufman i izvjestiteljima u Sjeni. Kod ovog dosija nije bilo velikih e, nesuglasica, a, jer smo zapravo svi bili prilično na istoj liniji i složni jer vidite od 20 godina se jako puno tog dogodilo u tehnološkom smislu i su napredovali krivotvoritelji, a mi nismo gotovo ništa napravili na ojačanju i osiguravanju naših viznih naljepnica. Prema tome sad nastavljamo rad na onom što je već 2015. predstavljeno. 2015. je već predstavljeno ta željena izmjena i jača osiguranje viza, ali to je prvo trebao biti jedan tehnički dosje. Međutim, unatoč tome, to je trebalo ići odmah i brzo i bez problema, međutim, ipak se pretvorilo jednu političku raspravu. Naime, glavni razlog za to su upravo bile porast ovog krivotvorenih viznih naljepnica koji su mnogim državama već u optjecaju. To jasno otežava harmonizaciju i provedbu jedinstvene zajedničke vizne politike. Sada u ovom času nemamo nekakvih bitnih promjena koje bi bile u ovoj izmjeni uredbe predložene. Zapravo je riječ samo o izmjenama u tehničkom aneksu, a osim toga neće kroz to nastati niti posebni troškovi. Mi jednostavno želimo sa tim tehničkim izmjenama spriječiti daljnje krivotvorenje i nadamo se da ćemo to što je prije moguće provesti. Nadam se i da ćemo morati ostati vjerni toj temi i da nećemo sad otvarati još čitav niz drugih pitanja koje sada ovog časa povjerenica ne može niti na njih odgovoriti. Hvala gospodin Beten, hvala. Postojeća sigurnost i sigurnosna obilježja naših viznih naljepnica u, i obrazac u Europi su duboko kompromitirani e, krivotvorenjem i zbog toga je naravno i se krenulo na izmjenu ove legislacije našeg zakonodavstva koje želi jedinstveni obrazac za šenkenske zemlje. Velika Britanija nije dio Schengena i ne sudjeluje tom. Velika Britanija ima vlastiti nacionalni sustav za izdavanje viza i hvala Bogu da pristup šengenskoj zoni ne omogućuje pristup ljudima, barem ne službeno i Velikoj Britaniji. Mislim, dobro je da se tu pojačaju kontrole i pooštri ulaz čak i legalnih migranata u Europu, ali s obzirom da može svako ko hoće praktički preko sredozemlje drugim putevima ući u Europsku uniju, onda postaje sve skupa to upitno koliko je relevantno. Kao što vidimo krijumčari čak ljude e, preko mora ostavljaju pred obalama zato što znaju da će e, spasilačke službe i granične kontrole Europske unije ih sigurno dovesti na obalu. To zapravo više nisu ni kontrolni ni granične službe niti spasilačke službe. To je postoje, pretvaraju se zapravo u taksi službu za krijumčare i izbjeglice. Prema tome, jednog dana kad uđu u Schengen, oni mogu dalje onda se širiti gdje žele. Na sreću, kao što rekao smo, Velika Britanija nije dio Schengena i to je jako, naš imigracijski sustav je trenutno u kaotičnom stanju, nažalost, jedan mali indikator, zato je pogledajte samo službene brojke o imigracijama, koliko mi to znamo u odnosu na druge brojke. 2016 smo imali 273 tisuće ulazaka kod legalnih migracija, međutim, pokazalo se da je s druge strane 840 i nešto tisuća stranaca bilo registrirano u našoj zemlji, što znači da je to jedna enormna razlika. Kod recimo prema prema procjenama Evropske unije znamo da oko 6 milijuna ilegalnih migranata čeka na ulazak u Europu, Evropsku uniju ove godine. Veliku Britaniju zato ovo sada niti ne pogađa, niti ne zanima ova, ovo zakonodavstvo i ova vaša izmjena uredbe, ali želim vam puno sreće s time jer mislimo da ćete to jako, jako trebati s obzirom na ono što vam se sprema i što se procjenjuje. Hvala na minutu i pol gospodin Obermajer. Hvala. Dakle, prednosti jednog eh, viza koje su sigurne od krivotvoritelja su naravno svima jasne. I moraju se svim, naravno, podaci već u zemlji u koju neko dolazi unaprijed prije nego što putnik dođe dostaviti. Jer zemlje moraju znati tko dolazi i to će stvoriti onu sigurnost koja nam je potrebna. Međutim, u ovom kontekstu ne smijemo zaboraviti ni na pitanje što je sa sigurnošću onih putnika koji, ne mor, koji su oslobođeni obaveze vize? Kako to osigurati? Što nam zapravo opće koristi jedan sustav viza siguran od krivotvoritelja ako imamo i sustav oslobađanja od viza u Uniji i koji de facto to ugrožava? Recimo ove godine mislimo da bi Ukrajina i Gruzija mogle doći na ono sve veći popis država koje nemaju obavezu vize za ulaz u Europsku uniju. A napokon i Kosovu i Turskoj se takva stvar obećuje, obećava. Prema tome, te želje za ekspanzijom Europske unije zapravo na jedan grozan način potkapaju i ugrožavaju sigurnost naših građana. Nadam se da će u budućnosti doći do nekakve bolje uprave, pogotovo centralne uprave, tog izdavanja viza i da će na taj način doći do novih upravnih barijera koje će osigurati više naše građane. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospođa James na jednu minutu. Dobro jutro svima. U Europskoj uniji postoji ovaj način jedinstvenog obrazca već 20 godina za vize, međutim više nije sigurno jer vidimo da to stvara ili olakšava stvaranje čitavog niza prijetnji svim građanima njihove sigurnosti u Evropskoj uniji. Krivotvorentelji su uspjeli, citiram iz izvješća, u više zemalja članica proizvoditi što god žele i uvoditi ljude, što samo govori da pa u cijelo europskom sustavu ne možemo primjenjivati taj sustav i da se standardi sigurnosti nisu pouzdani u čitavoj Uniji. Prema tome, s obzirom na ove nov, najnovije prijetnje migranata, ali pogotovo terorizma, o čemu je kolega Beton već govorio, jasno je da Evropska unija treba diljem svog teritorija krenuti na nešto puno jače i zamijeniti ovo postojeće zakonodavstvo sa bilateralnim ugovorima između zemalja članica i onih zemalja trećih u koje se može imati povjerenje koje su pouzdane. A ovo što se govori o ovom prijedlogu, to jednostavno nije rješenje. To je zapravo jedan ogroman korak unatrag što se tiče naše sigurnosti. Hvala lijepo. Hvala. Imate plavu, plavi karton gospodina Telića? Ne? Onda, prostite, samo trenutak. Okay, I think there's a seating issue. Dakle, ko mi se stvari u tome gdje ko sjedi, ko je želio tu plavi karton dić, ako, ako prihvaća pitanje, gospođo James, prihvaćate li gospođo James? Možete mi samo reći tko je taj koji će postaviti pitanje, da znam ko to diže. Gospodin Koela. Hvala. Ne želim prihvatiti pitanje. U redu. Onda prelazimo na sljedećeg govornika na minutu i pol, gospođa Krapini. Hvala. Gospođo povjerenice, i ja se slažem s tvrdnjom eh, da ova izmjena uredbe iz 95. o uspostavljanju jedinstvenog obrasca za vize je doista potrebna. Izvjestiteljica je obrazložila ovaj prijedlog i svi se slažemo s time da trebamo ukloniti određene poteškoće poput mogućnosti krivotvorenja. Jedan jedinstveni obrazac za vize mora biti na snazi u svim zemljama članicama. Sada sa ovim terorističkim napadima trebamo poboljšati i mjere sigurnosti, a jedna od tih mjera sigurnosti je i jačanje same sigurnosti viza. Ovaj dokument donosi sve potrebne podatke i tehničke standarde koji spriječavaju krivotvorenje viza. Evo, imamo konačno rješenje i e, to bi moglo biti recimo e, naljepnice. Dakle, trebamo osmisliti jedan jedinstveni europski prostor e, sa jednakim vizama kako bi se jednako postupalo prema europskim građanima, a isto tako i povećalo našu sigurnost. Građani moje zemlje i drugih zemalja koji još uvijek nisu u šengenskom prostoru, međutim moraju uživati isti tretman koji i ostali. Nakon usvajanja ove uredbe nadam se da će E, se unaprijediti rad na slučajevima tih građana. Dakle, sa svim građanima treba postupati jednako. Hvala vam. A, gospodin Rope na dvije minute. Hvala gospođo e, predsjednice, povjerenice, dragi kolege. Govorimo o dokumentu e, koji se bavi naljepnicama za vize. To nije sporno pitanje. Naravno da vizne naljepnice moraju biti sigurne i da ih se ne smije moći krivotvoriti. To je e, sasvim izvjesno. Iz tog razloga moramo dati podršku ovom prijedlogu. Međutim, to je vezano i za borbu protiv e, kriminala općenito. E, postoje s jedne strane tehničke mjere koje moraju biti dovoljne e, kako bi vizne naljepnice bile sigurne. S druge pak strane ne smijemo zaboraviti da izvan Europske unije ne uvijek već e, i unutar Europske unije postoje kriminalne organizacije koje falsificiraju dokumente. E, One se često bave trgovinom ljudima i drugim kriminalnim aktivnostima. Moramo više pozornosti posvetiti tim aspektima, a morat ćemo na tome raditi zajedno i sa trećim zemljama koji su naši partneri. Radi se o vrlo aktualnoj temi u državama članicama koje nadziru vanjske granice Europske unije. Hvala. Hvala, gospodine Breton, na jednu minutu. Merci. Hvala lijepa važno je boriti se protiv ilegalne migracije. E, Schengenski sustav je nažalost zamijenio e, kontrolu nacionalnih granica na e, kontrolom granica Europske unije. To je zaista šteta. Ovdje sada moramo ograničiti probleme i to je i smisao ovog prijedloga. Jednostavno, e, ovo je e, bolji sustav, bolje naljepnice, zato ću ih podržati jer će to biti sigurnije. Međutim, žao mi je da već 22 godine postoji sustav visnih naljepnica koji se lako može falsificirati. Eto, konačno ste se pokrenuli bolje ikad nego nikad. Ali e, ništa se ne bi bilo promijenilo da Front National i njihovi saveznici nisu bili u Europski parlament prije tri godine. Gospodin Sinodinos na, tri, na jednu minutu. Παραδοχές i Δεν αποδέχομαι sigurnost e, e, u ovom slučaju e, se bazirala na neka načela koja su jednostavno već bile prebrodili svi. Naravno, postoje mnogi moderni tehnički zahtjevi i ta tehnologija se uspostavlja. Međutim, kako bi tehnologija zaživjela, moramo se oko toga dogovoriti ne uspjevamo imati dovoljno učinkovit sustav kako bi <clears throat> se e, na taj način identificirali građani Europske unije koji su postali fanatici izvan granica Europske unije. Moramo dakle činiti i više nego li mm, uzimati e, ovakve tehničke mjere. Moramo cijelu politiku e, granica revidirati.

A gospodin Čoka, na jednu minutu. Suludo je misliti da možemo reći europskim ili italijanskim građanima da jedinstvenim obrazcem za vize možemo spriječiti terorizam ili ilegalnu imigraciju, ovu pravu pravcatu invaziju. Od Europe moramo očekivati nešto potpuno drugo, osim ako Europa ne smatra da su Talijani ili europski građani glupi. Podaci su dramatični. U Italiji imamo 60 tisuća iskrcanih osoba ove godine. Prošle godine, 2016. godine, nestalo je 70 tisuća osoba koje je stupilo na talijanski teritorij, ali ne znamo gdje su završile. Zajednica nigerijanaca u Italiji porasla je za 400%. Europa ne uspijeva ispuniti obveze za premješanje e, doseljenika niti za povrat raseljenih osoba, a mi ovdje govorimo o jedinstvenom obrastu za vise. Što očekuju naši građani? jedinstveni obraz za prepoznavanje i također brzo, brz povrat u domovinu e, ilegalnih imigranata. Dakle, trebamo govoriti o jednom obrazu za vize za sve, ali i isto tako o ovim pitanjima. Hvala. Sada imamo spontano javljanje za riječ. Prvi ima riječ gospodin Kaputo. Hvala. Obrazac za vize koji je na snazi u Schengenu je već zastario, postoje već 20 godina i ne osigurava sprječavanje krivotvorenja. U ovom trenutku, kada se suočavamo sa prijetnjem terorizma, ne možemo dopustiti rupe u sustavu nadzora viza. Trebamo jedinstveni obrazac za europske vize koji će imati bolje sigurnosne značajke kada je riječ o mjerama protiv krivotvorenja. No to ne smije značiti veće troškove za e, nositelje viza i za javnu upravu. U posljednjih nekoliko godina imamo e, stalan porast slučajeva krivotvorenja, naročito u nekim zemljama članicama, a to potvrđuju i nadležna tijela koja su utvrdila postojanje europskih krivotvorenih viza koje su u optjecaju. Trebamo odmah djelovati i ažurirati tajne tehničke standarde za izradu novih naljepnica i trebamo ta e, sigurnosna, e, te sigurnosne propise što prije usvojiti. Hvala. Gospodin Marijas. Hvala lijepa. Ovo izvješće ima za cilj reviziju jedinstvenog sustava viza kako bi se mogućnosti krivotvorenja tu spriječile. Istovremeno, Europska unija širom je otvorila svoja vrata zato što recimo za one koje dolaze s Kosova više ne postoje vize, a Kosovo je žarište terorizma mi e, dakle ovdje razmišljamo o tome kako zatvoriti neke male prozore, a istovremeno vrata su širom otvorena. Pa e, to su dvostruka mjerila. E, više niti Ukrajinci ne trebaju vize. Svatko može doći k nama. Politika otvorenih vrata omogućava svim migrantima da uđu. A sada tu govorimo o tome kako ćemo vrstu vize promijeniti. Samo kada budemo imali sigurne granice možemo riješiti problem ilegalne imigracije. Hvala riječima povjerenica Jurova. Uvaženi zastupnici, želim zahvaliti Europskom parlamentu na njegovom radu na ovoj važnoj sigurnosnoj mjeri. U posljednjih nekoliko godina svjedočimo sve većem broju krivotvorenih e, naljepnica viza u više zemalja članica. Te naljepnice koje su sada u upotrebi, a to potvrđuju stručnjaci, nisu dovoljno sigurne Budući da su u utjecaju krivotvorene naljepnice, trebamo što prije izraditi nove naljepnice za vize koje se možemo i priuštiti. Prema procjenama, troškovi uvođenja novih naljepnica neće prerasti one postojeće. Ovaj sporazum je važan korak u borbi protiv krivotvorenja isprava u EU. Kada se ta mjera jednom usvoji, komisija će izbili zapratiti njezinu provedbu u svim zemljama Schengena i također u onima koje budu iskazali interes za sudjelovanjem. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Kaufman ima riječi. Hvala lijepa. Predsjedavajući, gospođo povjerenice, željela bih e, zahvaliti svim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Sve u svemu mislim da se pokazalo kako imamo jednu uvjerljivu većinu u ovom našem visokom domu za izmjenu viznih obrazaca i za uvođenje viših standarda sigurnosti. Kao što su mnogi od vas već naglasili, to je jako važno kako kad je u pitanju naša temeljna sigurnost, naime pitanje tko će uopće ući u našu Europsku uniju i koliko dugo će ovdje ostati. Jasno, to je pitanje dakle i našeg nadzora, zajedničkog nadzora nad vanjskim granicama. Mislim da je ovo sada jedan vrlo bitan korak u tom pravom smjeru i zato još jedan put želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama na suradnji na ovom dosjeu i ne zaboraviti ovom poziv uputiti zemljama članicama da što je moguće prije podupru i provedu rezultat ovog, nakon što mi danas to izglasujemo u Europskom parlamentu i da u odnosu na prijelazne razdoblje učine sve što mogu naše zemlje članice kako bi bili počeli primjenjivati nove vizne obrazce i u roku kraćemo od ovih 15 mjeseci koliko je zadano. Hvala gospođo Kaufman. Time zaključujemo raspravu o ovoj temi. Danas će se